Sitzung ist eröffnet. Wir kommen jetzt erst zu dem Bericht Pascu. E, dobar dan, e, krećemo sa izvješćem Pascu. Izvjestitelj, e, evo ima priliku <laughs> dati posljednju primjerbu, ako želi, koja glasi no comment <laughs> Wir kommen damit zur Abstimmung. Glasamo. Kompromis 1. Tko je za? Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis tri, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 51, e, tko je za? Protiv, suzdržani. Još jednom, ponavljamo. Tko je za amandman 51? Protiv?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

Dobro, da budemo sigurni. Još jednom glasamo kompromis 3. Oproste, ne, već smo prešli na amandman 51. Dakle, amandman 51. 51. Šake. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasanje još uvijek je odbijen sa 28 na 28 i time će i ostati odbijen. Ja, sve A sada amandman 52. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četiri tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 73, e, prvi dio, tko je za? Prvi dio, amandman 73, tko, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis peti Tko je za? Pro... To je drugi dio. Ne, kaže, kaže da se drugi dio ne razmatra ako prvi dio nije usvojen. Zašto to krivo tako piše? Dobro glasamo. Tko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani? Odbije se. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 108. Amandman 108. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 109. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Već jesmo. Oprostite, krivo sam okrenuo. 148, 149. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 155 za protiv, suzdržani, odbija se. 150, prvi dio, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio, za, ne, taj se ne razmatra, oprosti, ako se ne usvoji drugi dio, treći dio se ne razmatra. Domino efekt. Äh, das fällt dann alles, 150. 151. ne, razmatra se. 153, tko za 153? Protiv, suzdržani, odbija se. 154, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 156. Tko je za? Ne. 156. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 158. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 163. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 159. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 162. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 161. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 164 za. za? Protiv? Suzdržani? 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 166 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 167 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 179. Tko je za? Ne, taj se ne razmatra. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se kompromis 11. Tko je za?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 protiv, suzdržani, odbija se. 214 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. 216, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 217 za, protiv, suzdržani, odbija se, 218 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 220 za, protiv, suzdržani, provjera, 220, provjeramo. Ali mislim da je usvojeno. Abstimmung ist geschlossen. Odbija se. 219 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221 za, protiv, suzdržani, odbija se. 222 223, 224, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 227, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 226, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 228, dvadeset tko je za protiv suzdržani odbija se 229 za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. Kompromis 14. Zatvaram. 37 na 18 odbija se. Odnosno, proste, usvaja se, kaže predsjednik. Tko me to zbunio? Taj koji mi je vikao krivo. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Sustažani usvaja se. 256. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 222. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 223. Tko je za? Protiv? Usvaja se. To je bio 273, a sad je 274. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 275 za, protiv, suzdržani, odbija se. 276, ne, taj se ne razmatra uopće, jer je usvojen kompromis 17. Ne. 276, 277, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 278 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 279 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 280 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 283 tko je za, protiv suzdržani usvaja se ovaj otpada. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo elektronički. Zatvaram glasanje. 40 na 19 usvaja se. Amandman 200 79 tko je za, protiv, e, je i kolegice, evo molim sudjelujte jer, e, jer inače ne vidim. 297 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 299 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo. 299. Provjeravamo elektronički. Zatvaram. 31 na 28 usvaja se. 300, 301, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 302 za, protiv, suzdržani odbija se. 303 za, protiv, suzdržani odbija se. Tristo pet za, protiv, suzdržani, odbija se. 304 za, protiv, suzdržani, provjeravamo elektronički. Zatvaram. 26 na 32 odbija se. 306 za, protiv, suzdržani, odbija se. 307 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 309 za, protiv, suzdržani, odbija se. 308 za, protiv, suzdržani, odbija se. 310 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 311 za, protiv, suzdržani, odbija se. 312 za, protiv, suzdržani, odbija se. 313 za, protiv, suzdržani, odbija se. 314. Taj nije dopušten. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, osvaja se. Usmeni amandman 5. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za i 5 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 12. i 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se i elektronički glasamo o cijelom e, a, izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram. 36 na 18, 5 suzdržanih, usvaja se. Čestitam izvjestitelju. tako. They have to say now. Mrs. Uh, yes, we have... Gospođo Lösing, da, mi smo podnijeli manjinsko izvješće koje smo podnijeli tajništvu prošlog tjedna. Dobro, hvala. A sada izvješće o Europskoj obrambenoj uniji. Želi li izvjestitelj nešto reći? Urma Spajac, ako ne, krećemo. 91 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis 1 za, protiv suzdržani usvaja se. Dođemo dolazimo do amandmana 103, moram ga naći. To je u dva dijela. Tko je za prvi dio? Sto tri. Tko je za prvi dio? Koji put moram dva puta zvati na glasanje za, protiv, suzdržani, e, suzdržani ste. Dobro je to znati. Hvala, gospodin Gala. Mislio sam da je to dio tri. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 104 za, Protiv? Ma, tko još jednom? Tko je za 104? Protiv? U, odbija se. 105 za. Protiv suzdržani u, usvaja se 106 za. Protiv e, suzdržani odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 Kompromis 3 za, protiv, suzdržani uz, usvaja se 114, opet u dva dijela, tko je za, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se 116 za, protiv, suzdržani, odbija se 117 za, protiv, suzdržani, odbija se 118 za, protiv, suzdržani, odbija se 121 za, protiv, suzdržani, odbija se 119 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, odbija se. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, usvaja se.

Zatvaram glasanje. Sa prema 208 usvaja se. Protiv suzdržani odbija se. 142 za. Protiv suzdržani usvaja se. 143 za. Protiv suzdržani usvaja se. 144 za. Protiv suzdržani usvaja se 145 za protiv suzdržani usvaja se 146 za protiv suzdržani odbija se kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se 157 e, za usvaja se 158 za, protiv suzdržani usvaja se 159 za, protiv suzdržani usvaja se 160 za, protiv suzdržani usvaja se 162 za, protiv suzdržani usvaja se 163 za, protiv suzdržani usvaja se 164 za, protiv suzdržani usvaja se 165 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis 7, protiv suzdržani usvaja se 175 za, protiv suzdržani usvaja se 176 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis 8 za, protiv suzdržani usvaja se Molim vas kolege i kolegice, naročito EPP, sudjelujete. 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 188, 189 za, odbija se. 190 za, protiv suzdržani odbija se 191 za protiv suzdržani usvaja se 192 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se 100, 206 za protiv suzdržani usvaja se 207 za protiv suzdržani usvaja se 208 za protiv, suzdržani, odbija se. 209 za, protiv, suzdržani, odbija se. 210 za, protiv, suzdržani, odbija se. 211 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 212 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 222 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 223 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv suzdržani, uz, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv suzdržani, usvaja se. 249 za, protiv suzdržani, usvaja se. 250 za, protiv suzdržani, usvaja se. 251, 252 za, protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv suzdržani. Usvaja se 258 za, protiv suzdržani. Još jednom. 358 za, protiv, provjera. Zatvaram glasanje. 24 protiv e, 33 odbija se. 259 za, protiv, suzdržani usvaja se 260 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvarno glasanje. 28 prema 30 odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 273 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dola... 274, 275 za, protiv, suzdržani, odbija se. 276 za, protiv suzdržani odbija se 277 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 17 za protiv suzdržani usvaja se 281 za protiv suzdržani usvaja se 282 za protiv suzdržani još jednom 282 za protiv Provjera. Zatvaram glasanje. 23 prema 25. Odbija se. 283 za. Protiv. usvaja se 284 za, protiv suzdržani, usvaja se 285 za, protiv suzdržani, e, 286 i za protiv suzdržani odbija se 288 za protiv suzdržani odbija se 287 za protiv suzdržani odbija se 289 za protiv suzdržani odbija se 290 za protiv, suzdržani, odbija se. 291 za, protiv, suzdržani, odbija se. 292 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 293, 294, 295 za, protiv, suzdržani, odbija se. 200 96 za protiv odbija se 297 za protiv suzdržani usvaja se 298 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 18 za protiv suzdržani usvaja se 306 za, protiv, suzdržani uzvaja se, 307 za, protiv, suzdržani uzvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani uzvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 208 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv suzdržani usvaja se 47 e, za protiv suzdržani usvaja se 48 za protiv suzdržani odbija se kompromis 23 za protiv suzdržani usvaja se Amandman 57 za, protiv suzdržani usvaja se. 58 za, protiv suzdržani usvaja se. 59 za, protiv suzdržani. Što je to bilo? 59 provjera. To moramo to češće raditi, provjeravati jer ne sudjelujete. Zatvaram glasanje. 25 prema 18. Usvaja se. Usvaja se. Amandman 60. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 24. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. E, kompromis, 25. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, kompromis 28. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 86. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 za, protiv suzdržani usvaja se i time dolazimo e, natrag do amandmana 1 za, protiv suzdržani usvaja se. Provjera. Zatvaram glasanje. 37 prema 21 usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se istom većinom. 307 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 467 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv,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 Sa 37 glasova protiv ne usvojeno. Čestitke. Zu dem Bericht Lunacek. Izvješte Lunacek. Gospođo Lunacek, izvolite. We have tabled a minority report and sent it last week to... Mi smo prošlog tjedna poslali izvješće tajništvu. Zahvaljujem na dobroj suradnji. Sada glasamo izvješću Umaček. Imamo tri amandmana koji su identični. Pa tko je za amandmane 1, 2, 3? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se? Provjera? Was kriege ich, Ulrike? Die Abstimmung ist geschlossen. Mit knappen... 45 e, na 11 usvaja se. Izvjestiteljice ima riječ, izvolite. Was geht's da? Usbekistan. Ulrike. Ulrike. Mogu li uopće znatati o čemu glasamo? O kojem dijelu izvješća? Prvi dio. Koji dio? Prvi. Stavak prvi, paragraf 1, amandmani 1, 2, 3, Benefejka, Spari, Kukan. Znači to je bio e, ovaj koji smo osvojili sa 45 na 1. A sada elektronički o nacrtu izvješća sa svim izmenama otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se sa 46 na 7, 3 suzdržana. Gospođo Lunaček, e sada se javljam za reč. Hvala. Dakle, e, želim e, da se iz ovog izveća povuče moje ime jer ne mogu se složiti da je čaša već e, polupuna kako bismo dali pristanak. E, mnogo je toga učinjeno, slažem se i zato rezolucija ima i neke pozitivne aspekte, ali ipak e, ovdje sa ovog dijela želim, iz ovoga želim povući svoje ime. Hmm? So, wir werden das... Dobro, dakle, nastavit ćemo onda običajnim postupkom i da ćemo